ove sjednice bit će dostupan na sljedećoj sjednici. Ako neće, nema biti prigovora, onda ću vam podastriti ove rezolucije. Drage kolegice i kolege, došli smo